te izražiti svoje mišljenje pisanim putem. Hvala vam na razumijevanju, a sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Riječ je o Mauritaniji i to osobito o slučaju Birama Daha Bejda. Riječ ima gospođa Lohbiler. Hvala lijepa predsjedavajući, štavane kolegice i kolege. Mauritanija je 1981. godine službeno ukinula robstvo. Od 2007. je kriminalizirana kao kazneno djelo. Međutim, u praksi se robstvo nastavlja. Nedržavne organizacije kao IRA Mauritanija i druge organizacije kao SOS e, protiv robstva iznose stalno slučajeve u javnost. Prema tome, mauritanskoj vladi bi bilo pametno da ozbiljno prihvati rad tih NGO-ova, vidi ih čak kao jednu potporu u borbi za iskorjenjivanjem ropstva. Međutim, situacija koja je trenutno na snazi pokazuje upravo suprotno. Mi danas našom rezolucijom tražimo od vlade da pojača svoj pritisak i svoje akcije protiv svih e, držača i vlasnika robova i, uzme ozbiljno i surađuje sa organizacijama aktivista protiv robstva. Među kojima prvenstveno e, organizacije Birama Daha Bejda čije uhićenje mi ovdje ja oštro osuđujemo. Moramo, oštro se boriti, moramo se oštro boriti protiv svih vrsti ropstva. U to spada i da se skupini, nacionalnoj skupini Harati na etničkoj skupini omogući da postane vlasnikom zemlje na kojoj generacijama živi, radi, kultivira i obrađuje. Tu se traži od maritanske vlade da bude aktivna. Također se od međunarodnih vlada i međunarodnih korporacija koje rade i djeluju na području Mauritanije traži da prekinu poticati ili čak i tolerirati dječji rad ili rad u Europskim uvjetima. Također ni na koji način se ne smije stupiti recimo trgovačke odnose ili bilo kakve odnose u kojima se čak i indirektno toleriraju europski odnosi. Hvala, riječ ima gospodin Preda. E, gospodine predsjedniče, hvala vam lijepa. Danas Govorimo o Mauritaniji i o velikom aktivistu Biramu Daha Abeidu. A to za mene nije ni malo jednostavno. Ja sam predložio tu temu, za razliku od drugih tema o kojima se ovdje govorila. Dakle, ja sam više nekoliko puta u životu susreo Birama Daha Abeida. On je vrlo istaknuti borac za ljudska prava koji se angažirao za ukidanje ropstva u Mauritaniji. To znači da kad god govorim o toj temi i posebno o Biramu Dahu, onda sam vrlo emocionalan i ovdje mogu samo apelirati i tražiti od mauritanske vlade da oslobode tog čovjeka koji se zauzima za dobrobit svoje nacije, svojih mauritanaca, svoje zemlje. I mislim da se mora jednostavno napustiti ova dosadašnja praksa u kojoj se kompletna istina zanemarivala ili čak previđala i da se mauritanska vlada mora prihvatiti pitanja ropstva, riješiti ga kako bi dali svojim, omogućili svojem narodu bolji život. Hvala. A sada gospođa Žetanska. Hvala lijepo. E, iako danas već imamo 2014. godinu, ovdje je pred nama država u kojoj se može vidjeti ropstvo novog vremena tu doista žive robovi. Postoje gospodari, vlasnici koji mogu odlučiti o njihovom životu i mi duboko osuđujemo takvo stanje u naše doba. Ta, takva praksa robovlasničkog e, života je čak e, kriminalizirana i strogo zabranjena u Mauritaniji, ali unatoč tome se to događa u praksi. Također, oštro tražimo od vlade Mauritanije da osudi gospodina Birama Daha, da oslobodi Birama Dahabejda i zatvora. Ako bi on bio osuđen, to bi bio jedan veliki udarac kompletnom pokretu za ljudska prava, ne samo u Mauritaniji protiv ropstva, nego svijet globalno gledano. Također, napominjemo da kod takvih zločina koji se događaju trebamo paziti i na sve one koji su ovdje i gospodarski uključeni na njih djelovati. Hvala lijepo, a sada gospodin Weidenholzer. Nekima od nas je proteklih godina pošlo za rukom da Birama Daha ide tog neumornog borca za ukidanje ropstva u svojoj zemlji, koje je doduše službeno zabranjeno, ali se uvijek prakticira. Mi smo dakle imali tu čast upoznati ga. On je kao jedan gorljivi borac protiv ropstva se zauzima za jednu slobodnu demokratsku naprednu Mauritaniju. Posebno je u svojoj zemlji organizirao jednu prosvjetiteljsku kampanju u kojim je svojim sunarodnjacima htio objasniti što se de facto događa i koji su zapravo temeljna načela slobodnog života, ali tada su njegovi suborci i on uhićeni i sada bi mogli biti čak osuđeni na smrt. Prema tome mi moramo učiniti sve što možemo da se ti ljudi oslobode kako bi se Mauritanija apsolutno ispunila sve svoje međunarodne obveze i konvencija se pridržavala koje su potpisala. Nadam se da će ova naša rezolucija otvoriti jedan dijalog sa mauritanskom vladom o tome da se takvi uvjeti života u toj zemlji prekinu. Hvala. Gospodin Korol. Hvala vam gospodine predsjedniče. Prema nedavnom izvješću Amnesty Internationala, Mauritanija, zemlja, siromašna zemlja od 3 milijuna osoba, procjenjuje se da oko 700 tisuća osoba zapravo živi kao robovi. Robstvo se u Mauritaniji koristi kao pravo oružje sile. A osim toga tu je i čitav niz nasilja, nasilje nad maloljetnicima, i e, djeca koja su rođena od robova su također onda robovi. U e, Mauritaniji biti rob znači roditi se kao rob. E, situacija je mnogo gora nego u prošlosti. Svakoga dana svi se e, ti ljudi koji su rođeni kao robovi, njihova se prava kompletno krše. Jedan od osoba, jedan od aktivista za borbu protiv ropstva je biram da a on je uhićen. Europska unija bi trebala iskoristiti sve alate koje ima na raspolaganju kako bi natjerala Mauritaniju da pusti iz zatvora sve zatvorenike koji su tamo zbog prigovora svijesti. Hvala vam. Sada gospodin Depres. Hvala lijepo. U ime kluba zastupnika ALDE ja bih ovdje javno izrazio našu potporu toj rezoluciji. Budući da ova rezolucija traži hitno oslobađanje gospodina Abejda i drugih abolicionista, dakle svih protivnika protiv ropstva koje još uvijek postoji i prakticira se u Mauritaniji. Bilo je protivljenja od strane dviju velikih, velika kluba zastupnika, stoga nije jedan ulomak stavljen uvršten u rezoluciju. U tom ulomku smo tražili od vlade Mauritanije da potpiše protokol za ljudska prava, za pravnu državu, za vladavinu prava. Dakle, i mi smo tražili politički dijalog da se otvori između Europe i Mauritanskog vlade u vezi članka 8 pove ljudskim pravima kao i konvencija koju je potpisala Mauritanija. Nadalje smo tražili da naša e, rezolucija ode dalje prema komisiji i da se na temelju članka 96 konvencije o ljudskim pravima krene u jedan e, pregovore i otvoreni dijalog sa mauritanskom vladom. Mislim da se čini da se ovdje pokazalo da su veliki klubovi zastupnika uspjeli taj ulomak izbaciti, što mislim da nije baš sa svim dobro. Gospođa Rodriguez, Članak 4 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima koju smo upravo proslavili zabranjuje sve oblike ropstva. A sada, 66 godina nakon 21 milijun osoba su žrtve prisilnog rada i to na svijetu. 4,5 milijuna su žrtve e, seksualnog iskorištavanja. Osim toga moramo e, naglasiti politike koje vidimo i koje su prijetnja ljudskim pravima u skladu sa člankom četiri u cijelom svijetu i u Europskoj uniji. Stoga smatramo da ne možemo okrenuti glavu i gledati s druge strane. I moramo od Mauritanije zatražiti puštanje na slobodu Birama Daha Abdejda, ukidanje ropstva, te uvođenje mjera kako bi zemlje Europske unije e, natjerale zemlje diljem svijeta da poštuju ljudska prava. Dobro, a sada počinjemo s raspravom, gospodin Polčak. Poukazat na to, jak izde bilo rečeno, že je skutečně jako... Htio sam istaknuti a već je to ispomenuto više puta. Mauritanija je bila zadnja država na svijetu koja je 1981. tek ukinula ropstvo. A do tada je ropstvo bilo nešto potpuno normalno i međutim i dalje se prakticira. Tek 2007. se onda kriminaliziralo ropstvo ali od toga, dana, od 2007. tek nekoliko slučajeva bilo sudski procesuirano. Prema čitavom nizu informacija iz ngo a i Organizacije za ljudska prava, u Mauritaniji imamo najveći broj robova koji žive uopće u jednoj zemlji modernog svijeta, čak 4% stanovništva živi u ropskim uvjetima. Upravo to pokazuje koliko je teško izmijeniti tradicionalne stare običaje, nasljedna pravo u nekim zemljama zemljama i nekim zajednicama. Međutim, to nije isprika, a da Evropska unija ne bi pomogla Mauritaniji da prevlada i izađe iz tog užasnog stanja. Zbog toga želimo zahvaliti gospodini Predi koji je dao inicijativu za ovu vrlo važnu rezoluciju. Hvala lijepo. Gospodin Gazbara, ne vidim ga. Čini mi se da nije u vječnice. Dobro. U tom slučaju riječ ima gospoda Veržija. Hvala gospodine predsjedniče. Mauritanija je jedna čudna zemlja. Muhammed Hulal al-Aziz, predsjednik te zemlje, je zapravo državnim udarom došao na vlast i skinuo s nje demokratski izabranog predsjednika. To je dakle jedna zemlja u koja predstavlja s jedne strane jedno vrlo važno križište puteva i pogotovo kad e, je riječ o financiranju terorističkih različitih organizacija i puteva njihovog financiranja. Vrlo zanimljiva zemlja kao što znamo. E, mi smo već čuli više puta, 81. su tek ukinuli robstva, 2007. i kriminalizirali i dalje ga de facto prakticiraju. Dakle, vidite, u sedam godina su imali tek jedan slučaj procesuiranja držanja robova. Gospodin Abejda i sam potiče iz takvog milja oslobođenih robova i on se borio protiv ropstva. i također je napadao varijantu da se recimo religioznim razlozima pravda robstvo. Međutim, s obzirom na te njegove aktivnosti, on je ne samo uhićen, nego riskira da bude osuđen na smrt. E, naša rezolucija nije savršena, ali mi glasamo za nju. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Proteklog 11. studenog je uhićen jedan od aktivista protiv jednog od najveće pošasti na ovom svijetu, a to je ropstvo. Taj se gospodin bavi za slobodu djece, e, slobodu robova i svih onih koji moraju služiti svojem gospodaru. Ropstvo koje je ukinuto 1981. je još uvijek zlo koje postoji diljem svijeta. E, ljudi žive u e, uvjetima koji su nedozvoljivi. I Europska unija već godinama šalje sredstva u tu zemlju. sto ninety five milijuna eura je poslano za čitav niz projekata e, i još dodatan iznos kroz fond za razvoj ali ako to činimo zapravo ostajemo sudionici supotjelji ovakvih zločina stoga tražimo od visoke predstavnice da ne zatvara oči te da učini sve što može kako europa ne bi postala netko tko pomaže vladi koja je 2011. zatvorila e, ovakvog aktivista. E, biram da Abeid mora biti oslobođen i svi u Mauritaniji moraju živjeti slobodno. Hvala. Sada gospodine Deos. Gospodine predsjedniče, gotovo je nevjerojatno, ali da u 21. stoljeću stoljeću imamo više od 20% mauritanskog stanovništva koje živi kao robavi. A vlada zapravo umjesto da se riješi tu situaciju kako da riješi tu situaciju, oni su nešto jednostavno napravili. Oni su jednostavno uhitili gospodina Birama Ahta Al-Beide, koji je predvodnik zapravo borbe abolicionista za ukidanje ropstva i u praksi. To nije nikakvo iznenađenje bilo u Maritaniji, jer mi znamo da je ta vlada jedna potpuno antidemokratska vlada. Međutim, ako vlada neke demokratske zemlje, kao što je recimo vlada Grčke, čini isto, a grčka vlada je trebala otprilike 14 mjeseci i 14 mjeseci su potpuno bez razloga zapravo predsjednika Zlatne Zore držali u zatvoru. Dakle i oni su to činili bez ikakvog procesuiranja i sudske presude bilo čega. Prema tome ako su to Grci, grčka vlada mogli napraviti onda zašto ne bi ovi u Mauritaniji činili što čine. Ja sam to danas morao reći ovdje budući da u ovoj prostoriji vidim da ima jako puno farizejštine kada se govori o Mauritaniji a ne o drugima. Hvala lijepo, a sada gospodin Winter. Hvala lijepo. Dakle, iako je ropstvo u Mauritaniji tek 981. ukinuto, zapravo nema nikakvih uredaba koje bi i u praksi iskorijenile ropstvo Da pače način tog života robstvog je čak nasljedan jer je direktno povezano s time ko vas je rodio i koji familik. A mi kao Europska unija to ne možemo prihvatiti jer napokon to je zemlja o kojoj se govorimo koja je članica AKP-a afričko-karibsko-pacifičkih zemalja, organizacija s kojima mi razgovaramo i surađujemo. Prema tome mi podupiramo Birama Abejda i sve njegove suborce koji se bore protiv ropstva i koji su trenutno uhićeni. Mi bi osim toga mogli očekivati ili zapravo tražiti od vlade da doista ukine ropstvo i u praksi jer to je jedino što bi dovelo do učinkovite suradnje i napretka u toj zemlji. Hvala lijepo, a sada gospodin Kelly. Hvala lijepo predsjedniče. Ovo je treća godina otkad mi diskutiramo o ljudskim pravima u tom dijelu svijeta. I zaista je teško vjerovati da raspravljamo o ropstvu kao da smo u kamenom dobu. Međutim, ta činjenica je da o to činimo. Evo, kad vidimo da je Mauritanija stvarno zadnja zemlja koja je službeno ukinula tek 1981. kao zadnja na svijetu ropstvo, jasno nema je o čemu govorimo. I međutim, unatoč tome, vjerujemo da i dan danas 4% koliko se službeno vode, a pretpostavlja se oko 20% stanovništva živi u ropskim uvjetima, kao pravi robovi. Mi to ne samo da ne možemo shvatiti, ali ne smijemo ni prihvatiti, najmanje. Prema tome moramo dati Mauritaniji, moramo ih pozvati u dijalog, moramo im dati šansu da i moramo insistirati da ukinu ropstvo, a da bi se to da bi se u tome uspjelo, ovi koji žive kao robovi moraju prvo biti vlasnici svoje zemlje koje obrađuju, a nakon toga idemo, a nakon toga treba i Birama i ostale aktiviste osloboditi. Hvala lijepo, sad polazimo na catch the eye, odnosno slobodno javljanje. Imamo čitav niz e, javljanja, ne možemo ih sve uzeti na red, ali gospođa Keringer prva ima riječ. Hvala lijepo, predsjedniče. Biram Dah je voditelj inicijative za obnavljanje borbe protiv ropstva. On je 2013. godine dobio nagradu za ljudska zalaganje za ljudska prava od UN-a. Međutim, 11. studenog je on, su on i njegovi suborci, drugi aktivisti, nakon jednog vrlo mirnog prosvjeda, uhičeni mi pozivamo da se puste na slobodu. Mauritanija je zemlja koja je potpisala čitav niz sporazuma među ostalim isto tako i konvencije kao članice organizacije AKP-a. Stoga su i dužni poštovati ta ljudska prava. I mi pozivamo vladu Maritani da, da ispuni obveze koje je prihvatila. Europska unija naša diplomatska služba i naša služba za vanjsko djelovanje trebaju pojačati svoje djelatnosti kako bi bolje zaštitili aktiviste tamo. Gospodin Marijas. Πράγματι εδώ έχουμε gospodine predsjedavajući mi ovdje imamo posla sa nečim s rezolucijom koja se bavi zaštitom ljudskih prava a nema nikakvih posebnih političkih svrsishodnosti i političkih veza kao malo prije situacija u Venecueli koja je i politički jako, jako implicirana. Mislim ovo stanje u, Mauritaniji se treba popraviti, mi osuđujemo ropstvo koje se tamo prakticira, mi smo za, apsolutno podupiremo našu rezoluciju i tražimo hitno oslobađanje Birama Ahabdejda i drugih aktivista. S druge strane, međutim, moramo kao parlament učiniti isto i za ljudska prava ovdje u Europskoj uniji kad već gledamo na Mauritaniju u zemljama u kojima se događa da su ljudska prava teško prekršena, teško povređena. Mi smo čak došli do toga da je komisija kod jedne ankete rekla da se u slučaju Grčke ljudska prava ne mogu uopće podupirati jer tamo postoji jedan memorandum i ugovor o kreditima koji s druge strane ne daju da raspravljaju o stanju ljudskih prava. Hvala lijepa sada gospodin Jakovčić. Da danas u ovom parlamentu raspravljamo o jednoj zemlji koja je ustvari naš partner a koja prakticira robovlasništvo. mauretanija je kolegice članica unije za mediteran članica dakle jedne unije koju smo mi pokrenuli u europskoj uniji. u tom kontekstu želim jasno izraziti snažnu podršku ovoj rezoluciji želim reći vrlo jasno da očekujem da visoka povjerenica mogherini učini sve za oslobađanje gospodina abeida iz eh, zatvora u mauretaniji jer on postao simbol borbe protiv jednog sustava ali prije svega protiv nehumanih uvjeta u kojima živi gotovo dvadesetak posto stanovništva mauretanije. zato očekujem odlučnu akciju gospođe mogherini. hvala vam gospodine predsjedniče uvaženi zastupnici pozdravljamo hitnu rezoluciju europskog parlamenta o e, kršenju ljudskih prava u mauritaniji koja se između ostalog bavi slučajem Birama Daha Abdeida te ostalih članova njegove organizacije IRA. Jako dobro poznajemo slučaj e, Birama. On je aktivist i borac za ljudska prava i protiv ropstva u Mauritaniji. Više puta uhićivan zbog svojih uvjerenja i zbog svojih dijela i 2012. E, je optužen za bogohuljenje. Predsjednik e, Biram, dakle predsjednik ira to je pokret za ukidanje ropstva, i zbog tih aktivnosti e, je međunarodno cijenjen i dobio je brojna priznanja u području ljudskih prava. Kao e, političar se isto tako kandidirao za posljednje predsjedničke izbore prošlog lipnja. Biram je uhićen zajedno s ostalim članovima organizacije IRA e, prilikom jednog neovlaštenog okupljanja pod optužbom remećenja javnog mira te pripadanja organizaciji koja nije priznata. Prema njemu e, tim su prosvjedom željeli izraziti svoje negodovanje zbog kršenja ljudskih prava i ropstva u mauritaniji i koji robovi u mauritaniji uglavnom dolaze iz skupine haratin mauritanijske vlasti tvrdi da je gospodin biram podvrgnut kaznenim postupcima e, jako smo zabrinuti zbog ovih posljednjih uhićenja redovito kontaktiramo sa organizacijom birama e, pratimo što se događa u zatvoru te pratimo kaznene postupke koji se protiv njega vode iskorištavamo svaku priliku za dijalog sa mauritanijskim vlastima o toj temi ambasador europske unije u mauritaniji su također razgovarali sa premijerom o slučaju biram da odmah nakon što je on uhićen a dodatne rasprave su se odvile 15. prosinca u okviru političkog dijaloga koji je predviđen sporazumom iz Kotonua. Tada je Europska unija ponovila potrebu da se poštuje vladavina prava, da se poštuju prava birama, te naglasila da jednakost i nediskriminacija za sve etničke i e, rasne skupine su ključni čimbenici za stabilnost i jedinstvenost države. Europska unija će nastaviti pomno izbliza pratiti slučaj mada Abdejda. Nastavit ćemo razgovarati sa mauritanijskim vlastima i civilnim društvom kako bi osiguralo da se svima u pritvoru osigura nepristrano suđenje. Ukoliko bude potrebno, intervenirati ćemo dodatno. Obaviješteni smo da postupak bi mogao krenuti već danas. Delegacija Europske unije e, pažljivo prati događaje i pratit će kazneni postupak koji bi se trebao e, odviti što je prije moguće uvaženi e, zastupnici uvaženi predsjedniče europska unija ima redoviti dijalog sa mauritanijom o e, pitanjima ljudskih prava podržavamo vladu u njihovim naporima da ojačaju instituciju institucije da usklade zakonodavstvo e, na temu ljudskih prava no potrebno je učiniti mnogo više. u ožujku. two thousand and fourteen mauritanija je usvojila jedan plan zajedno sa e, un om koji se sastoji od čitavog niza preporuka i čiji je cilj e, iskorjenjivanje ropstva osim toga bit će uspostavljen posebni sud koji će se baviti slučajevima ropstva. europska unija potiče vladu da provodi ovaj definirani plan i stoga smo u bliskom kontaktu s uredom ujedinjenih naroda isto tako organiziramo rasprave sa borcima za ljudska prava i odvjetnicima koji nam omogućuju da eh, imamo sveobuhvatniju sliku ljudskih prava u, eh, mauritaniji i podsjećamo da europska unija financira tri projekta u okviru programa za ljudska prava i demokraciju u mauritaniji i e, na tim projektima rade organizacije civilnog društva u mauritaniji no još je jako puno posla pred svima nama jamčim vam da u okviru našeg dijaloga i suradnje sa mauritanijom da je pitanje ljudskih prava uključujući probleme ropstva i e, koji još postoji te slučaj Birama da Abdejda te ostali slučajevi koji će se pojaviti u budućnosti da će to uvijek biti prvi prioritet na našem programu. I naše će se diplomatske aktivnosti koncentrirati upravo na te teme. Hvala vam gospodine Delavedova. Molim vas za tišinu jer je nemoguće čuti naše govornike. Molim vas